Good morning, dear Dobro jutro, dragi kolege. Možemo započeti sa osmom točkom dnevnog reda. 23. mjesečni sastanak za nadzor na delegiranim aktima i povedanim mjerama. Danas ćemo se opet usredotočiti na AIFMD i posebice na preporuku ESME e o e, putovnici AFMD-a za e, za menedžere za ulaganje i za ulagačke fondove. Prethodno smo u listopadu prošle godine govorili o tome kako ESMA provodi e, putovnicu za AFMD E, odluku koju smo donijeli od 7.2015. Tada je ESMA imala ograničeno područje primjene i e, samo je na neke države članice ograničila primjenu putovnice zbog kašenja u provedbi direktive, zbog čega smo samo imali e, skraćenu analizu nego prethodnom direktivom i e, savjet je bio taj da se nastavi s radom i da se analizira ovaj prvi val država, da, se zatim dodane još dodatnih šest trećih država na tih prethodnih šest. Imali smo dakle onda u sedmom 2016. godine e, dodatak država, imali smo E, slučajeve po pojedinim državama. Mi smo sada zainteresirani za to da čujemo kakva je procjena Esminog rada i što Europska komisija misli o tome. Prema članku 67. E, direktive o FND-u, Europska komisija treba usvojiti delegirani akt o tome nakon tri mjeseca što dobije pozitivnu ocjenu od ESME. E. Stoga pozdravljam direktora ESME, zatim i voditelja odjela u FISMI, te ću vam dati priliku da nas kad u temu. Izvolite, hvala vam lijepa Roberto na tom uvodu. E, drage zastupnice Europskog parlamenta, dame i gospodo, Drago mi je što me predsjednik odbora i što smo me članovi odbora pozvali ovdje da govorimo o radu ESME vezano uz e, putovnicu pod AFMD-om. U mojem prividama ću ja raspraviti e, savjet treba li e, putovnicu proširiti na ne europske države. Isto tako ću vam dati nekoliko detalja o sljedećim koracima. No prije nego što pređemo na sam, samu preporuku, dopustim mi da se kratko osvrnem na kontekst u kojem smo do sada radili. Eh, od posljedanja političkog dogovora o FND-u eh, u 2010. godine u listopadu razmišljali smo o tome treba li tu putovnicu kao visoki prioritet proširiti na neeuropske države te smo odmah krenuli u eh, pripremni rad. Važno je podsjetiti da smo odlučili procijeniti ne europske države državu po državu, a ne u skupu bloka i to zbog toga što smo smatrali da ćemo samo na tako moći pravilno procijeniti te države prema našim kriterijima koji stoje u AFND-u. Prije svega smo smatrali da je važno razlikovati e, situacije koje vladaju u državama članicama poput, u neeuropskim državama poput e, potražnost za putovnicu, pristup e, tržištu tim državama za ulaganje te regulatorni okvir u usporedbi sa AFND-om nego smo donijeli odluku da ćemo individualno sagledati pojedine neeuropske države, zatim smo razvili sveobuhvatnu metodologiju analiziranja prema kriterijama AFND-a. Naime, kao prvo, zaštita ulagača, kao drugo, iskrivljavanje tržišnog natjecanja, treće, samo natjecanje, te kao zadnje, monetarni sistemski rizik. Tamo gdje ESMA smatra da nema velikih prepreka vezano uz ta četiri elemenata bi e, onda ESMA trebali dati pozitivnu preporuku. Važno je reći da ESMA te jurisdikcije sagledava samo sa regulatornog i nadzornog stajališta. Mi smo u našoj preporuci rekli da druga pitanja poput fiskalnih pitanja ili zakonodavstvo za borbu protiv pranja novca možda jesu relevantni kriteriji za proširenje putovnice na te države, ali mi nismo nadležno tijelo za to. Zatim smo objavili e, prvu preporuku 2015. godine u srpnju tada smo izdali procjenu za šest e, država, među osnovim Švicarska, Singapur, Sjedinjene američke države, Hong Kong i Jersey. Treba znati da nema savršenog načina za odabir neeuropske države, ali mi smo uzeli u obzir niz kriterija pri odabiru jurisdikcije, e, uzevši u obzir i e, ono što već službe u tim državama rade e, pod nacionalnim sustavima za prioritetno plasiranje. I mi smo sagledali i koliko dionici tamo čine napore kako bi se uključili u taj proces integracije. Prva preporuka je bila pozitivna i mi smo e, Jerseyu, e, na Jersey prošili putovnicu. Švicarska je također dobila pozitivnu odluku, a došlo je do nekih promjena u zakonodavstvu vezano uz provedbene ovlasti. Nismo donijeli definitivno mišljenje o tim ostalim jurisdikcijama. Također smo u, tom, u toj prvoj preporuci naglasili da će možda neki htjeti suspendirati odluku da se provede relevantno zakonodavstvo sve dok ESMA ne donese pozitivno mišljenje o čitavom nizu neeuropskih država što će nam pružiti mogućnost da uzmemo obzir i druge kriterije, primjerice kakav bi mogao biti učinak na tržište ako se proširi putovne na te države. U prosincu 2015. godine smo zaprimili pismo Europske komisije gdje nas se zatražilo da još dvije teme istražimo detaljnije, naime učinkovitost provedbe u neeuropskim jurisdikcijama te preliminarna procjena očekivanog priljeva fondova u Europsku uniju iz tih neeuropskih jurisdikcija u slučaju da se putovnica MD primjenjuju na te države. U tom pismu smo imali i dodatnih šest europskih jurisdikcija za koje se traži od nas da ih istražimo. Sukladno tome, ESMA je objavila drugu preporuku o proširenju putovnice AFND-a i to 8. E, srpnja ove godine. U tom e, u toj drugoj procjeni smo još procijenili e, neke neeuropske države i u drugoj preporuci smo dali pozitivno mišljenje što se tiče proširenja prodavnice na Kanadu, Hong Kong, Jersey, e, Singapur i Švicarsku. I Japan. Ali e, ESMA je vidjela da neki koriste sustave koji dopuštaju e, pristup vlastitim tržištima samo za neke male ulagače. Što se tiče Australije, ESMA je primijetila da ne postoji nekakvih prepreke za e, to da dobije putovnicu MDA e, ukoliko će se to primijeniti na sve države članice. Jer trenutno postoje propisi koji samo za neke države članice prema regulatornom okviru Australije. Što se tiče Sjednih američkih država, što se tiče eh, kriterija tržišnog natjecanja i iskrivljavanja na tržištu, ESMA mm, smatra da ne postoji nikakve prepreke eh, za profesionalne ulagače, ali ESMA smatra da kada se radi o fondovima koje utržuju eh, menedžeri za profesionalne ulagače za koje je potreban javni natječaj, da bi prošenje putovnice na američke države dovelo do toga da će doći do nejednakih e, pravila za sve, dakle za e, države članice i druge. E, tržišne uvjete koje bi se primjenjivale na te fondove prema putovnici MDA bi bili manje velikodušni nego pristupi tržištu koji se primjenjuju za fondove u američke državama koji utržuju menadžeri prema javnom natječaju. Zbog toga smo mi procijenili da E, treba ublažiti te rizike. Što se tiče Bermude i e, Kamenskih otoka, ESMA nije mogla dati krajnju odluku vezanu uz zaštitu ulagača i učinkovitost provedbe, budući da obje države trenutno e, provode novi regulatorni okvir i ESMA će morati zapravo uzeti u obzir konačne odluke. Za Isle of Man uh, smo vidjeli da nema sustava MDD-a i stoga je teško procijeniti bi se tamo kriteriji zaštite ulagača. Što se tiče sljedećih koraka, mi vidimo tri glavna područja gdje će ESMA kratkoročno morati još više raditi. Kao prvo, trebamo nastaviti sa procenom Bermude i Kamanskih otoka sa ciljem da donesemo konačnu odluku i preporuku o tome trebali e, primjenjivati putovnicu na te države. Kao drugo, mi ćemo početi sa procjenom e, treće skupine neeuropskih država, čim e, ćemo znati više o sljedećim koracima prema odluci zakonodavaca. Isto tako, e, moramo početi sa primjenom nadzornog okvira, ako se putovnica doista počne primjenjivati za neke dodatne europske države, što uključuje i to da pripremimo ESMU za onu ulogu koju ima uh, u smislu nadzora putovnica FND-a i to će biti od ključnog za uspjeh ESME. Mislim da sada imamo dobre preduvjete za to da bavimo dobar rad E, budući da smo dosta radili u proteklih godina da tržište otvorimo ne europskim ulagačima. Nadam se da su te uvodne riječi bile vam od koristi i veselim se čuti vaše mišljenje o e, ovoj temi putovnice AFMD-a. Hvala vam. Hvala lijepa Sviven. Sven Gertner sada ima riječ u ime komisije. Dobro jutro. Hvala vam Kada smo zapravili, e, kada smo zapravili prvu preporuku ESME prošle godine, onda su članovi ovog odbora naglasili koliko je važno da se u potpunosti iskoriste e, kapaciteti e, država koje se procjenjuju. Isto tako ste rekli da se treba vidjeti porezne sustave i pravila tržišnog natjecanja u tim državama kao e, i zakonodavstvo protiv pranja novca. Uzimši obzir to i činjenicu da je samo mali niz država procijenjen, Europska komisija je prošle godine odlučila da će odrediti novi rok za ESMU kako bi ona provela detaljniju procjenu u kojoj će pokriti veći niz, država. Kao što je Steven rekao, u srpnju ove godine, dakle 19. smo zaprimili tu procjenu i sada trenutno procjenjujemo preporuku ESME. Ono što već sad možemo reći je da ova trenutna procjena predstavlja dobro poboljšanje, prije svega što se tiče pitanja e, provedbe pravila FMD-a u trećim državama. Istodobno ESMA je bila suočena sa dosta složenim metodološkim izazovom, teško je pronaći podatke, teško je razviti pravu metodologiju kako bi se predvidjeli buduće, buduće disrupcije na tržištu i narušavanje tržišnog natjecanja. Problem sa provedbom i dalje razmatramo, primjerice pitanje može li neka treća država e, osigurati dostatnu provedbu i nadzor kako bi se pravila HND-a doista na pravila način primjenjivala, a ne zaobišla. Mogu li europska nadzorna tijela se potpuno se osloniti na regulatore da primjenjuju pravila afda a e, jesu li usuglašeni memorandumi o sporazumijevanju dobar temelj za tu suradnju? i hoće li regulatori u trećim državama biti sposobni suočiti se sa iznadnim promjenama poput e, iznadnim priljevom novca ili promjenama u strukturu i hoće li dalje moći osigurati provedbu. Isto tako, AFND izričito traži od jurisdikcija trećih država da e, budu u skladu sa e, konvencijom o poreznim modelima OECD-a, tako što se omogućava razmjenu informacija o poreznim sustavama, a isto tako i e, sa e, propisima za borbu protiv pranja novca. Isto tako ovaj odbor je priznao da kriteriji za distorziju e, tržišta možda se mora odnositi i na pa, pravedno porezno natjecanje. Ovo sada nije trenutno zadaća ESME, ali to Europska komisija sada detaljnije razmatra. Kao što znate, Europska komisija provodi vrlo sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv izbjegavanja poreza sa nizom nadzornih tijela kako bi se omogućila provedba e, propisa unutar europske države, ali u ne europskim državama. U tu svrhu Europska komisija nedavno objavila niz pokazatelja za treće države što bi Europske unije trebalo Um, omogućiti da li će u svoj popis uh, poreznih koji ne surađuju dobro s drugima. Bez te analize još uvijek ne možemo dovršiti potpuno uh, procjenu ovih neeuropskih država pod AFMD-om. Davanje putovnice trećim državama ne ovisi samo o ovoj procjeni, a i radimo u dosta složenom kontekstu i stoga smo zauzeli oprezan stav i želimo prvo istražiti e, koji će biti potpuni učinak putovnice prije nego što donesemo neku možda preshitanu odluku. I ne bi bilo ispravno djelovati prije nego što dovršimo našu procjenu. Europska komisija procjenu provodi prema svim onim kriterijama koji se um, navode na razini broj 1, a naravno i u skladu sa komentarima koje smo zaprimili iz ovog odbora. Iako nas zanimaju mišljenja članova ovog odbora, po pitanju ovih raznih tema koje sam upravo spomenuo i zahvaljujem vam na pažnji. Hvala. Slažem se s vašim opreznim pristupom. A sada ću riječ dati prvo našim članovima, prvo Sirpi Pjetikajnen kao izvisiteljici. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala obim govornicima. i predstavnicima komisije na onome što spomenuli. Pristup kojeg smo do sad imali je do sad bio dosta čvrst. I to zapravo ispunjava načelo predostrožnosti, zato što moramo putovnicu u potpunosti prvo dobro odrediti prije nego što ju počnemo primjenjivati. U tom smislu ja bih htjela postaviti tri pitanja. Kao prvo, a čula sam upravo što je Europska komisija rekla, o procjeni i o tome da bi bilo sada preuranjeno procijeniti sve točke, ali ipak me zanima u kojoj mjeri imamo informacije i u kojoj se mjeri možemo osloniti, iako uopće na to da e, pojedina nadzorna tijela u tim državama se brinu za provedbu i da dobro surađuju. Zatim, druga točka, o tome smo stavili ovdje, iako to nije bilo pod ESM-om, e, pod procenom ESMO, a to su pravila za borbu protiv novca i njihova provedba, te pitanje oporezivanja koje je sve važnije. A povezano s tim pitanjem, još jedno pitanje, koliko mislite da će nam biti potrebno vremena da dobro pocijenimo sve to? I drugo pitanje o tome, e, koja bi trebala biti razina koju bi te, europske države imati kako bi imali jednaka pravila za sve i kako bi se pravila trebala primjenjivati od te putovnice. Jer smo imali već raspravu o tome. I zatim možete nam dati neku općenitiju smjernicu o tome kakvi će biti vremenski rokovi za pripremu provedbe putovnice. Rad je do sad bio dobar, kao što sam rekla, i mislim da je bolje obaviti sve uredno i ne možda se žuriti. Hvala. Hvala u ime socijaldemokrata Prvanč Beres. Hvala. Eliza Ferreira je pratila taj dosije, tako da ću vam ja prenijeti što ona htjela reći. Hvala ESMI, hvala Europskoj komisiji na njihovom inputu. Vidimo ovdje da su doista jako oprezni kada govore o ovim pitanjima i u njihovim prezentacijama su dobro prikazali sve poteškoće do kojih će možda doći. A tu se radi o putovnici u zakonodavstvu koje je vrlo kritično, koje pokazuje koliko smo mi ozbiljni po pitanju reguliranja onih najkreativnijih dionika na finanskim tržištima. Što se toga tiče, htjela bih zahvaliti gospodinu Majeru što je spomenuo pitanje e, vezano uz oporezivanje i borbu protiv pranja novca. To je i komisija spomenula. Naravno, za nas je to u tom sektoru izuzetno važno pitanje kada sad radi o završnoj procjeni e, davanja putovnice. Mislim da neovisno o procjeni sve ništa ne možemo tu odlučiti sve dok od strane Europske komisije nismo dobili doista e, učinkovitu procjenu tih država po pitanju oporezivanja i pranja novca, da tu dakle nema problema kada smo čuli o ESMI da što se tiče Kamanskih otoka i Bermude e, ostaje još nekoliko problema. Oni nisu bili ti koji su procjenjivali aspekt pranja novca e, niti oprezivanja i može bilo zanimljivo čuti od Europske komisije iz koje kuta što oni misle e, razmotriti to i razmišljaju li možda o ideji proporcionalnosti i kapacitetu nadzora i li možda da je to nešto što je još dosta upitno? Rekli ste da postoji nejednak pristup prema državama članicama za pristup na tržištu Hong Konga i Singapura. Možda bi trebali malo eksplicitnije govoriti o e, tim nejednakostima. I zatim imam dva pitanja. Prvo pitanje je vezano uz to kako će se ta putovnica kako će ona utjecati na samo europsko tržište. I možda moje zadnje pitanje, možda sam trebala zapravo početi s tim pitanjem. U ožujku će se možda pokrenuti članak 50. od strane Jedine kraljevine, a vidim da Genze i Džeze su one dvije države za koje putovnica nije upitna, ali tu imamo problem sa dinamikom i mislim da je to nešto što ne možemo zanemariti. Hvala. Sjetka malo. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja želim se tako zahvaliti ESMI komisiji. Prošle godine pri nadzoru FND-a mi smo kao EKR govorili da treba poboljšati način rada putovnice i sada je došlo do kašnjenja provedbe AFMD-a, a i do kašnjenja pretočenja nacionalnog zakonodavstva u pojedinim državama članicama i to je sve otežalo taj postupak. Mi smo se zalagali za izvješćivanje po pojedinim državama jer smo znali da će to dovesti do veće fleksibilnosti pri procjeni, a i uzreće se u obzir raznolikost pri pristupu tržištu, potražnje za putovnicom i pri razlikama u regulatornom okviru u trećim državama. Mi smo isto tako podržavali to da prema članku 67. trebamo pričekati dok ESMA ne da svoje pozitivno mišljenje prije nizu država prije nego što se krene u zakonodavni postupak. A posebno se to odnose na članak 67. 5. i 6. Sada vidimo da smo mnogo radili na tome, da smo imali mnogo rasprava u Europskom, u Europskom parlamentu i tome smo posvetili mnogo mjeseci rada Bitno je da jurisdikcije trećih država imaju sustave koje na adekvatan način štite ulagači i smanjuju rizike. Ova lista je sada sve dulja i e, sadrži s pravom e, pitanje zaštite ulagača, pitanje poštivanja pojedinih kriterija za FMD-a, zatim e, sustave za ublažavanje rizika i e, isto tako uzima u obzir e, jesu li nacionalna tijela u stanju vršiti doista nadzor. Što se tiče fleksibilnosti u procjeni, tu vidimo to u mišljenju smp prema SMP ali zanima koliko se može u praksi usvojiti sustav e, sa dvije razine po pitanju putovnica FND-a i zanima me koji će biti budućnost e, sustava za e, privatno plasiranje. Ja pozivam kolege da u svoje pozitivno mišljenje na temelju ovih preporuka, ali isto tako tražimo od komisije da vrlo brzo krenu na to da se pokrene i putovnica za treće države. Hvala. Hvala. gospođa Vjernik. Hvala, dobro jutro. Imam četiri pitanja. Koje sljedeće korake predviđa komisija nakon pozitivnog savjeta ESME o produljenju putovnice za treće zemlje za ograničeni broj trećih zemalja? Hoće li komisija osvojiti delegirane akte i stoga otvoriti te putovnice tom ograničenom broju trećih zemalja ili razmatrali komisija dalje produljenje ovog popisa trećih zemalja koje su dobile pozitivno mišljenje ESME prije primjene uvjeta za izdavanje putovnica i koji je pristup komisije u tom pogledu. Kada je riječ o važnim ciljevima za izdavanje putovnice trećim zemalja jesu li to stvaranje rasta i investicija za europske ulagače, naročito za posebnim e, niskim kamatama. Komisija je zatražila procjenu kako će režim treće zemlje utjecati na naše domaće tržište. I želimo saznati od ESME je li takva procjena provedena i ako jest, koji su njezini zaključci. Ako procjena nije provedena, hoće li ESMA dalje provjeriti konkurentnost europskih alternativnih fondova u kontekstu e, režima koji vlada u trećim zemljama. Kako komisija gleda na dodjelu putovnica trećim zemljama u okviru Brexita? Nakon izjave premijerke May, treba pretpostaviti da će Ujedinjena kraljevina izaći iz jedinstvenog tržišta. Pod tom pretpostavkom e, kako mislite da će Ujedinjena kraljevina dobiti takvu putovnicu? Hoće li komisija automatski izdati takvu putovnicu Ujedinjenoj kraljevini na temelju činjenice da je ona već zadovoljila pravila AFMD-a i koji će tu biti pristup ako neće postupiti tako. Dalje, kako će funkcionirati dodjela putovnica trećim zemljama i kako možemo osigurati da one zemlje koje su dobile pristup europskoj e, putovnici pod pravilima ekvivalentnosti, da će se one pridržavati pravila i u budućnosti i kako će se to upravljati tim procesom e, i koji će taj proces uopće biti. Hvala. Nema nikoga iz Guja. Dakle, Sven Gigold u ime zelenih. Hvala. Ovo je rasprava pravovremena. Naš odbor se nije dugo bavio pravilima o putovnicama i ekvivalentnošću. Bili smo zaposleni drugim zakonodavstvom, a sada treba sagledati provedbu. Tu su dva velika otvorena pitanja, odnosno zašto je ekvivalentnost izdavanje putovnica sada političko pitanje. Imali smo snažnije prigovore na oporezivanje i na pranje novca i možemo iskoristiti ova sredstva ekvivalentnosti kako bismo inzistirali na tim pitanjima. Ne smijemo biti naivni. Dakle, važno je da komisija osmisli jasnu strategiju o tome kako želimo iskoristiti odredbe o putovnicama i ekvivalentnosti kako bismo pospješili našu borbu protiv organiziranog kriminaliteta. Zatim imamo ključno pitanje u vezi sa Brexitom. Ako pratite raspravu u Ujedinjenoj kraljevini, neke od vaših kolega sa ide, e, kažu da bi Ujedinjena kraljevina trebala biti poreznom oazom na e, rubu jedinstvenog tržišta. Ne smijemo biti naivni, ne smijemo dopustiti stvaranje sve više presedana koji će onda u pregovorima dovesti do takve situacije gdje ćete dodijeliti ekvivalentnost u nekim zemljama u ovim uvjetima. Dakle, ako je tome tako, zašto onda to ne dati prijateljima Ujedinjenoj kraljevini? Dakle, trebamo pripaziti na stvaranje mogućih presedana i nitko ne smije smatrati da je presedan koji je omogućen u prošlosti može nastaviti postojati bez razmatranja u međuvremenu nastalih promjena to slijedi logično i za Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, trebamo biti doista oprezni kod stvaranja presedana i nitko ne smije smatrati zdravo za gotovo da će se ti presedani logički proširiti. Trebamo o tome raspravljati kroz jednu političku prizmu, više nego što je to učinjeno do sada. Imam e, također pitanje o smjernicama. Dakle, esmina metodologija dolaska do odluke o proširenju putovnica na upravitelje i treće zemlje je nešto o čemu Steven e, raspravlja u članku 67 stavku četvrtom koji navodi prepreke zaštiti e, ulagača E, konkurentnosti i također praćenju sustavnih rizika. No, u vašim smjernicama vi ipak e, imate jedno ograničenije viđenje i odabrali ste samo neka pitanja, a druga niste uvrstili. Dakle, konkretnije, zanima me jesu li shvaćena ozbiljno pravila o financijskoj poluzi i e, naknadi. Naime, to, e, je e, naišlo na oporbu iz kraljevine i samo neki od naših elemenata su preživjeli. Zašto sada se nije uzelo u obzir ta pravila kada se donose odluke o izdavanju putovnica i ekvivalentnosti? Dakle, mogu li ESME i komisija razjasniti korake koje preporučuju za postizanje snažnijeg i dosljednijeg okvira u procjeni ekvivalentnosti za pristup unutarnjem tržištu izdavanjem putovnica? Dakle, kako ćete razraditi širu strategiju, pitanje komisiji i pitanje ESMI, kako ćete osigurati da smjernice uvaže i ova pitanja za koje se već parlament dugo bori? Hvala. Ne vidim e, predstavnike iz ANF-a i FDD-a. Tako da možemo odmah dati riječ predstavnicima ESME. Hvala. Hvala zastupnicima na pozitivnoj ocjeni i komentarima našeg rada. Ja ću odgovoriti na pitanja koja su postavljena. Pitanje oporezivanja će raspraviti komisija jer kao što smo rekli u našim savjetima naš je mandat e, uređenje i nadzor, a pitanje oporezivanja ćemo procjenjivati u sljedećem krugu e, nakon što komisija se počne baviti tim pitanjima. Evo, kao odgovor na pitanje o tome kako funkcionira sustav, treba reći da ovaj sustav AFMD-a nije redovni sustav ekvivalentnosti. Dakle, u sustavu ekvivalentnosti kada se jedna zemlja kvalificira kao ekvivalentna, onda se prihvaća sav nadzor i svo zakonodavstvo u toj zemlji i nemamo više posebnog nadzora u Europskoj uniji. No tu imamo potpuno drugačiju situaciju u okviru AFMD-a. Dakle, unatoč tome, unatoč činjenici da će se ta e, zemlja odobravati za putovnice, ona se svejedno treba registrirati u jednoj zemlji članici Europske unije i treba se pridržavati pravilima o afmd om Dakle, kada je riječ o naknadi i o, financijskoj polozi, uvijek će postojati zahtjev za takve upravitelje koji su registrirani u Europskoj uniji da se podvrgnu europskom nadzoru i zakonodavstvu. Dakle, to treba razlučiti od običnog sustava ekvivalentnosti. Također, trebamo i dogovoriti i e, memorandume o razumijevanju i to treba odobriti i europski zakonodavac kako bi se pobrinuo da upravitelj treće zemlje registrirane u Europskoj uniji zadovoljava zahtjeve AFMD-a. Primjerice, mi smo odbacili zahtjeve nekih zemalja budući da se nismo mogli e, dogovoriti oko sporazuma jer oni nisu htjeli dopustiti e, inspekcije na terenu u cilju provjere pridržavanja. Kada je riječ o pitanju Hong Konga i dokumentacije koja upućuje na to da neki fondovi e, koji se prodaju iz Europske unije malo prodaj, malim ulagačima u Hongkongu dakle e, da oni imaju neki privilegirani položaj, to smo uvrsili kao komentar jer je to kao takvo malo neobičan položaj e, sa za hongkoške vlasti, jer e, mi imamo usporediv nadzor u Europskoj uniji, no s druge strane AFMD se ne bavi malim fondovima. Dakle, u nekim slučajevima AFM-ovi se mogu prodati malim ulagačima. recimo, ako hongkoški fondovi ulaze u Europsku uniju, još uvijek zemlje članice moći e, blokirati prodaju tih proizvoda e, malim kupcima. No, istovremeno trebamo shvatiti da i FMD je direktiva koja se bavi maloprodajnim fondovima. Kada je riječ o pitanjima koja se tiču SAD-a, u tom slučaju, iako općenito govoreći imamo usporedivost i reciprocitet, između europskih fondova koji idu u SAD obratno, osim ako nije riječ o javnoj ponudi. Ako je slučaj da tu imamo javnu ponudu, onda Mm, će europski vlasnici malo mm, teže ići u SAD nego što je to slučaj obratno. Tako da mi onda ne izajemo putovnice svim fondovima iz SAD-a nego samo onima koji e, nemaju nikakve javne ponude. Bilo je nekih komentara na kraju i o Brexitu i o vezi koju to ima sa ovom današnjom raspravom. Dakle, imam tu dva komentara. Trebamo naravno vidjeti kakav će se način odabrati i ja kao stručnjak neću ulaziti u to pitanje, nego samo želim objasniti kako AFMD funkcionira. Dakle, ona se bavi regulatornim zahtjevima i nadzorom, ali mm, mi raspravljamo o pristupu i odredbama pristupa i to nije nešto zapisano u kamenu, o tome raspravljamo danas. Dakle, ako u budućnosti dođe do te rasprave, morat ćemo vidjeti kako e, ćemo dvosmjerno postaviti pravila pristupa. I kada je riječ o Guernseyu i Jerseyu, mi smo postavili te odredbe s obzirom na sadašnju situaciju i s obzirom na sadašnje e, zakonodavne i nadzorne kapacitete u te dvije jurisdikcije. E, hvala. Ako smijem uputiti jedno tehničko pitanje. Vi ste rekli da ESMA ne razmatra pitanje oporezivanja i pranja novca, ali procjenjuje narušavanje tržišta i također e, praćenje sustavnih rizika i to je iz e, članka 67. stavka 4. ako sam e, dobro shvatio, ali tu u članku stoji nakon toga sukladno odredbama članka 35. i 37. do 41. Dakle, u tim člancima nalazimo i spominjanje poreznih pitanja i odredaba protiv pranja novca. Dakle, ne znači li ta odredba da trebate ocijeniti oba kriterija, ne samo na četiri navedena, nego i sve ostale elemente koji ulaze u izdavanje putovnica. I to znači zatim i širi broj odredaba. To je čisto tehničko pitanje. Hvala na pitanju. Da, ova pitanja u vezi sa oporezivanjem su spomenuta u tim člancima, ali radi se o preduvjetima za potpisivanje određenih dokumenata koje je spomenuo Sengeter u svojim uvodnim e, riječima. Treba e, razlučiti preduvjete od kriterija koji su spomenuti u članku 67. stavku 4. kada se ti članci osvrću na e, tržišno natjecanje, mi procjenjujemo to u okviru našeg mandata. Dakle, porezni aspekt tržišnog natjecanja je nešto što procjenjuje komisija i to je ono što sam i ja e, shvatio iz e, govora Sena Getnera. A pa, komisija, izvolite. Hvala. Krenut ću od eh, pitanja o Brexitu i širim implikacijama istoga. Eh, ja sada ne mogu nagađati u vezi sa različitim scenarijima koji su ovdje ocrtani. Jedino što mogu reći je da smo mi vrlo oprezni, a izdavanje poslovnice trećim zemljama zahtjeva i temeljitu analizu koja iziskuje određeno vrijeme. Kada je riječ o pridržavanju trećih zemalja naših odredaba, kada je riječ o izdavanju putovnica i kako to funkcionira, to je Steven već objasnio, dakle ovisimo o suradnji sa nadzornim tijelima u EU i trećim zemljama i o memorandumima o razumijevanju koji su potpisani. Naravno, teoretski bi bilo moguće i opozvati putovnicu sa svim posljedicama koje bi to imalo. Kada je riječ o porezivanju, mi razmatramo ta pitanja, kao što sam već spomenuo u svojoj uvodnoj izjavi. Radimo na više frontova, kao što i sami znate. Dakle, imamo nove razvoje događaja na području pranja novca i kao što sam spomenuo, pristupili smo izradi popisa i to je povezano također sa vremenskim rokom za sljedeće korake. Dakle, to će ovisiti o napredovanju na drugim područjima i onda će to odrediti i trenutak donošenja odluke u vezi sa izdavanjem putovnica trećim, trećim zemljama. I naravno mogu potvrditi da razmatramo pitanje putovnica i ekvivalentnosti trećih zemalja i u širem smislu, ali sada je još prerano da bih e, o tome detaljnije govorio. Hvala, gospođa Kajnen. Nitko nije spomenuo kalendar, odnosno koliko će trajati taj proces Možete li komentirati nešto u vezi s time? Esma, samo kratko molim. Pa, to je na komisiji. Mi smo odradili veliki dio posla, a sada komisija treba odlučiti o daljem kalendaru. Kao što sam rekao, smatramo da i sami još trebamo provesti određene analize provedbe i narušavanja tržišnog natjecanja i što bi to točno značilo, ESMA je odradila svoj posao i savjeti su mnogo bolji, no ipak mi smo oprezni i kada jednom donesemo odluku želimo da ta bude čvrsta utemeljena. I uz to, kao što sam spomenuo, nismo isključivo nadležni za sva pitanja oporezivanja, zato jer neka područja su izvan naše izravne kontrole, tako da sada ne možemo nagađati kada će se rad na tome završiti i kad ćemo moći donijeti odluku. Bojim se da vam ne mogu sada dati točno vrijeme kada će to biti. Hvala. Mislim da je ovo bila važna razmjena gledišta i Osobno smatram e, da je tu opravdan oprez i Slažem se s onime što je rekla gospođa Gertner o dodatnim implikacijama e, daljnjeg rada po pitanju poreza i pranja novca. Naravno, ta pitanja otežavaju donošenje odluke o izdavanju putovnica, tako da je taj oprez, kao što sam rekao, vrlo opravdan. Naravno, mi ćemo nastaviti raspravljati o tome i izbliza pratiti ovaj važan aspekt provedbe zakonodavstva u ovako važnom području. Hvala vam lijepa. Hvala Dear colleagues, let's move to our points 9 and 10. Točke 9 i 10. Securitization. As you know, kao što znate, krajem lipnja, krajem srpnja je 400 amandmana podneseno na prijedlog STS i 250 CRR. Dakle, izvjestitelji su podosta posla tu imali vrijeme da sada raspravimo te amandmane identificiramo moguća zajednička rješenja. Započnemo sa dosijem STS, poltangima riječ. Izvolite. Hvala. Mislim da smo dogovorili se da ćemo naučiti izvući neke pouke iz financijske krize i da moramo u ovom domu odgovoriti na pitanje da da li proizvodi koji su nekoć bili toksični, da li su oni sada detoksificirani. Teret dokaza ovdje leži na Europskom parlamentu i kako bismo dali vjerodostojan, uvjerljiv odgovor, e, tražim široku podršku ovog doma. I samo tako moći ćemo dati jedan uvjerljiv odgovor, ako nećemo imati dostatnu e, većinu, to će doista potaknuti nekakve dvojbe e, o trenutnom stanju sekuritizacije, a to neće doista biti dobro za tržište. Dakle, tehnički govoreći želimo duboko likvidno tržište u dobrim i lošim trenucima, tako da bi sekuritizacija bila iz, jedan pouzdan izvor financiranja, mogućnost diversifikacije rizika, nadamo se sa sustavnih nefinancijskih institucija na sustavne, a isto tako moramo povratiti povjerenje u sekuritizirane proizvode kako u lošim trenucima investitori ne bi ponovno pobjegli. Sada vidimo da dolazi do hipotekarnih kredita za vozila u SAD-u koji postoji problem i pokazuje se ponovno da je tržište potrebno organizirati kako bi se dobilo jedan dobar proizvod kojem se može vjerovati i u dobrim i u lošim trenucima. Što se amandmana tiče, pokusat ću dati jedan kratak pregled stvari i istaknuti mogućnosti kojih se možemo složiti, ali gdje još do toga nismo došli. Mislim da postoji podrška zamisli da duboko likvidno tržište mora biti transparentno. Ključno je da sudionici na tržištu i nadzorna tijela vide koji su proizvodi na raspolaganju i da imaju pristup zajmovima. No, smatram da u Europskom parlamentu svi žele vidjeti ostvarenje tog cilja ali uz to da svi prijedlozi budu proporcionalni i na tome radimo. Želimo izbjeći prije svega duplikaciju našeg rada, ali dobiti bolji pregled toga što je na tržištu trenutno i što se nudi. Što se usklađivanje interesa tiče, vidimo ovdje široko slaganje u tome da sekuritizacija ne bi trebala mm, dovesti do razilaženja, no ono što je najveći problem je kako postići zajedničke interese, kako se složiti oko ovoga, jer tu postoje nekoliko elemenata o kojima još moramo raspraviti. Dakle, s jedne strane stopa rizika po nekima je 5%, neki ide čak do 25%. Moje dojam da bi neka sredina toga da idemo pronaći srednji put, da to jednostavno ne bi bilo prihvatljivo za sve, da moramo pronaći potpuno novo rješenje. Zatim moramo utvrditi tko je odgovoran za koje aktivnosti i koje će biti odgovarajuće sankcije. Dakle, to usklađivanje interesa mora ova tri elementa uključivati. Još jedno pitanje koje nismo raspravili, ali morat ćemo su ABCP komercijalni zapisi osigurani imovinom. Dakle, prema nekima imaju popis takvih zapisa, drugi imaju drugačije prijedloge za sazrijevanje i trajanje zajmova. Tako da postoji cijeli raspon amandmana i mi potom to moramo svesti na samo jedan. Ukratko, jer mi istječe vrijeme, ispričavam se što mi je toliko trebalo. Mislim da moramo naporno zajednički raditi kako bismo pronašli kompromis koji se još uvijek temelji na zamisli, na ideji jednog dubokog likvidnog tržišta i u dobrim i u lošim vremenima. Velika većina u parlamentu je također ključna kako bismo pokazali da ti proizvodi ispunjavaju svoju svrhu. No isto tako moramo raditi na tome da prijedlog bude dosljedan i to je vrlo važno jer jednom je netko rekao čini se da ste rastavili motor, a sada e, motor ponovno sastavlja ljudi koji nisu mehaničari. I to je poteškoća s kojom se suočavamo. Ukoliko želimo imati sekuritizirani proizvod koji je jednostavan, transparentan, standardiziran ili STS, ali isto da je u lošim trenucima siguran, morat ćemo naporno raditi na dosljednosti ovog prijedloga. Sretan sam što su politički prioriteti pojedinih klubova zastupnika e, išli u skladu sa mojima, pomno ću sve razmotriti, ali nadam se da će i klubovi razmotriti kako je moguće postići kompromis i kako je moguće dobiti veliku većinu ovog doma. Hvala. Hvala vam. Prijeći ćemo na izvjestitelja za dosje CRR, e, Pablo Zalba. Hvala vam, zahvaljujem Pol Tangu Mislim da je s ove dvije stvari usko povezane i da je dobro da smo imali zaista lijepu suradnju sa Polom i drugim izvestiteljima u Sijeni, pa bih svima zahvalio, kao i onima koji su uložili amandmane u pokušaju poboljšanja ovog izvješća. Mislim da se svi slažemo da slobodno kretanje kapitala jedno od temeljnih načela na kojima se Europska unija temelji, a tržište zapravo treba raditi u ovom smjeru. Uz to, mislim da je važno imati na umu da tržište sekuritizacije zapravo ima ključnu ulogu i imalo je i prije krize, a tijekom krize sekuritizacijsko tržište je stvorilo određene gubitke no dobilo je mnogo snažniju stigmu koja danas utječe na situaciju vezano uz sekuritizaciju, zbog čega raspravljam o ovom novom predlogu. Važno je dakle imati na umu da ovdje imamo dva glavna cilja. Jedno je zajamčiti financijsku stabilnost, a drugo je doprinijeti povratku Europe na put održivog rasta. Ovdje bih se volio osredotočiti na Stvari koje su po meni najvažnije u aspektu sekuritizacije unutar CRR-a. Prije svega hirarhija izvjestitelji Sjedini su nekoliko prijedloga uložili i po meni ovo je jedno od najsmislenijih rješenja cijelog izvješća i rekao bih vam da tražim način da se uključi e, jedna takva struktura hjerarhijska, ali da se istodobno zajamči da države članice e, da ne budu kažnjavane od strane agencija za kreditni rating. Unija tržišta kapitala, moramo reći, nije samo za velike igrače, upravo suprotno, ona bi trebala biti jedan kanal kojim bi do financija trebali osobito moći doći mali i srednji poduzetnici. Dakle, oni moraju imati široku paletu izbora za zajmove kako ne bi samo ovisili o lokalnim bankovnim podružnicama, već da mogu privući kapitalne investicije iz šireg područja. U suprotnom, ukoliko te stvari ne postignemo, ponovit ćemo iste greške koje smo činili i u prošlosti. Mali i srednji poduzetnici, dakle, trebali bi nam biti prvi na umu. I ovdje je važno imati na umu dva pitanja. Prije svega, fleksibilnost sintetičke sekuritizacije, kako bi se pomoglo e, MSP-ima, a isto tako što se tiče ABCP-a, komercijalnih zapisa siguranih imovinom ne bismo trebali pretjerano ići u zahtjevima za rokom sazrijevanja, jer u suprotnom zapravo ćemo kazniti sekuritizaciju kada to govorimo o aspektu MSP-ova. Što se tiče kapitalnih zahtjeva, mislim da komisija i vijeće sa svojim predlazima idu u dobrom smjeru. Obično se to veže sa e, razinom zadržavanja rizika i mislim da ćemo morati ovdje pronaći globalna rješenja uzevši obzir i odgovornost e, koja je pred nama. To je nekako ono osnovno čemu bih danas volio raspraviti i radujem se svim vašim komentarima. Hvala. Mm, gospodin Otmar Karas. Gospodine predsjedatelj, dame i gospodo. Prije svega zahvalio bih e, dvojici izvjestitelja kao izvjestiteljima u Sjeni jer smo doista lijepo surađivali. Jedna stvar nam je ovdje zajednička. Želimo da sekuritizacija bude jedno sigurno sredstvo za financiranje e, realnog gospodarstva. A tu postoji jedan znatan problem, a to je da kad kada stječemo osjećaj da želimo sagraditi e, vozilo za pet osoba, ali želimo da se u njemu može voziti sedam osoba i žalimo se da to vozilo ne ide dovoljno brzo. To je situacija kakvu zapravo želimo izbjeći, želimo se pobrinuti da ne stvaramo umjetne prepreke, već bismo naprotiv trebali pobrinuti se da sekuritizacija postane sigurnija i pruži stvaran učinak realnom gospodarstvu. Za to trebamo sigurnost, transparentnost, no istodobno pobrinuti se da ovo bude i privlečno i upotrebljivo. A postizanje prave ravnoteže između sigurnosti i upotrebljivosti, to je nešto što još nismo uspjeli pronaći. nismo postigli tu ravnotežu, također koja bi dobila i podršku većine u ovom domu. Prije svega repozitoriju podataka, tu mislim da imamo određene korake koji idu u dobrom smjeru sa slobodnim operaterima koji dobivaju licencije od ESME, čime ćemo se pobrinuti da postoji dovoljna razina stručnosti i da se tako poboljša situacija. Što se sigurnosti tiče, e, sigurne treće zemlje imamo i tu su neka otvorena pitanja koje je potrebno razriješiti. Meni je osobno važno da se pobrinemo da imamo mogućnost kojom će se e, omogućiti da svi dobiju tu oznaku STS sekuritizacije e, bez da se tvrdi da su sve mogućnosti sekuritizacije e, one stare sekuritizacije loše, a sve nove koje ćemo ponuditi da će biti dobre. Naš pristup mora biti više iznijansiran. Treći aspekt on je po meni osnovno pitanje bit će retencija rizika od 5% ili koliko se već posto dogovori. Kada je komisija uvela CRD2, oni se rekli zbog čega ta stopa retencije rizika od 5%. Europska nadzorna tijela potvrdila su procjenu i 2014. nisu rekli da će doći da bilo kakve povećanja stope retencije rizika. No trenutno imamo taj veliki raspon između 5 i 25%, osobito kada govorimo o privlačnosti sekuritizacija, posebno malih. Ne čini mi se da će ovdje biti lako doći do kompromisa, e, kao što smo već čuli, pronaći srednju vrijednost između 5 i 25. Ne, zapravo trebamo sekuritizaciju učiniti privlačnijom, dok istodobno poboljšamo i sigurnost. A opasnost da bi povećana retencija rizika mogla dovesti do toga da cijeli instrument jednostavno ne uspije. Ne prođe. Dakle, nismo uvjeren da bismo odustati od, ovog, od ove stope od 5%, no, tu moraju izvjestitelji sjeni doći do određenog sporazuma. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Schmidt. Hvala vam, zahvaljujem i izvjestiteljima na njihovim doprinosima, osobito gospodinu Tangu, koji je moj izvjestitelj s obzirom da se ja bavim sekuritizacijom. Dakle, dobro je vidjeti da se ipak stvari kreću prema napred. S ovim velikim brojem amandmana još uvijek pokušavamo sve proanalizirati, osobito vaše posljednje prijedloge. No moram reći da postoje određena područja, dijelovi gdje se čini da nam se stajališta poprilično razilaze. Uvelike dijelim s vama ambiciju uh, jednog širokog konsenzusa koji je potreban kako bismo na trijalog došli sa dosljednim prijedlogom, kako ste sami rekli, no za to je također potrebna i određena spremnost na kompromis. Ja vidim barem tri velike zapreke pred nama, osobito retenciju rizika, gdje s obzirom na sposobnosti, želju i volju vijeća da se dođe do dobrog, brzog, kvalitetnog sporazuma, e, čini mi se poprilično čudno da sada ovdje u Europskom parlamentu moramo iznositi neke nove kontroverzne zamisli koje zapravo ne odražavaju niti jednu dosadašnju raspravu unutar 28 država članica, kao što ne odražavaju niti predloge Središnje banke, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, komisije ili zapravo bila koga u svijetu. Nema potrebe za takvim predlozima. Trebali bismo se jednostavno dogovoriti na temelju postojećih globalnih standarda. Drugo što se tiče mehanizma nadzora, mislim da bismo možda mogli prihvatiti da ESMA ima svovrsnu ulogu vodećeg tijela, kao što je predloženo jednom od vaših kompromisnih amandmana, no konačna odluka mora biti na nacionalnim nadležnim tijelima. Pogotovo uzevši u obzir da još uvijek postoji toliko velik broj razlika u zakonodavstvu, strukturama i mnogim drugim pitanjima između pojedinih država članica. Treća, mislim da se tim još nismo pozabavili, mm, a to je na koji način se možemo zapravo nositi sa prethodnom aktivom. To je nešto što je vrlo važno za nas, a razlik tome što je to važno za tržište. Cijela zamisao iza ovoga je da se stvori sigurnost za tržište i ukoliko ne pronađemo jedan sveobuhvatan način koji se možemo nositi sa prethodnom aktivom, do te sigurnosti neće doći. i to ponovno neće otvoriti put kapitalu do tržišta, neće stvoriti rast, neće stvoriti radna mjesta, to je sve zapravo cilj ovog prijedloga. Dakle, uvelike se slažemo u tome da je potreban širok konsenzus, dosljedan prijedlog, no isto tako moramo imati kontakt sa stvarnošću. Zbog toga ono što ja vas molim, dakle svojeg izvjestitelja, je da odustane od sanjarenja i pokušaja stvaranja rana zemlji, da se vrati nazad na u stvarni svijet, to govorimo o retenciji rizika, i tada ćemo moći pronaći široki, široku podršku, doći do dogovora i riješiti ovo pitanje dobro, dosljedno, kao i naši kolege u vijeću. Hvala. Hvala vam, gospodin Jezik. Hvala vam, gospodin predsjedavajući. Za početak želim reći da su ciljevi Alda da želimo postići e, jak e, okvir za Europu, za STS. Postoji e, potreba za tim e, vrstama papira na našem tržištu i stoga je to bitno za naše banke kako bi oni oslobodili kapital i kako bi e, privukli e, potrošače. S tim ciljem smo podnijeli niz amandmana na uredbu STS-a. Uzevši u obzir reakciju izvjestitelja vezano uz stope zadržavanja rizika, bilo bi možda pametno da se usredočimo samo na to područje. No, kao što su i dva prethodna govornika rekli, oni su se dobro osvrnuli zapravo na to pitanje, stoga ja mogu samo reći da mi čvrsto vjerujemo da e, pitanje zadržavanja rizika treba raditi tako da se drži 5% kako bi SDS ostao e, operativan. Ja imam još druge prijedloge kako bi taj sustav mogao funkcionirati glađe i stoga smo tražili da imamo fleksibilnost e, vezano uz e, pravna pitanja i dalje propise. Što se tiče BCB transakcija, mislim da su one stop gornje granice e, koje je Europska komisija predložila pre stroge i da ne obuhvaća auto kredite i leasing i stoga smo mi odlučili da se povisi na 3 i 6 godine granice za rok dospjeća. Što se tiče sekuritizacije trećih stranaka, mislim da to daje malo više povjerenja e, ovim strankama da su se ispunili kriterije STS-a. I stoga sam ja za to da imamo certificiranje trećih stranaka ali uz uvijek da e, autori trebaju zadržati odgovornost za sekuritizaciju koja je izdana. Na posljedku što se tiče transparentnosti, e, slažem se sa ciljem izvjestitelja da se trebamo da postoji više informacija na raspolaganju ulagačima, no, unatoč tome trebamo se pomijeniti da mjere uh, koje usvojimo za povredu tih ciljeva da mm, dodaju dodatnu vrijednost na postupku i da je dobar odnos troška i učinka. Isto tako želimo smanjiti uh, opterećenje koje stavljamo na nadzorna tijela. Zbog toga smo oprezni kada se radi o provedbi e, europske nekog um, repozitorija za STS uh, sekuritizaciju, što je nešto što trenutno izvjestitelj predlaže. Drage kolege, ja se veselim danu raspravi sa kolegama i se u sjeni i dojem se sam da ćemo moći napredovati kako bi mogli glasovati o ovome prije 10. Uh, studenog. Hvala. Hvala, gospodin Vjegas. Hvala lijepa. Pa mi već mjesecima razgovaramo o ovoj temi i nažalost nas nisu uspjeli uvjeriti da će doći do prednosti zbog ovakve sekuritizacije. Mi nismo mogli shvatiti kako je moguće da uz pomoć ove zakonske inicijative smanjimo rizike vezane uz ove financijske proizvode a to zapravo oni proizvodi koji su doveli do financijske krize. Mi smatramo da ti proizvodi nisu jednostavni i transparentni i nisu nas mogli razuvjeriti. Isto tako uopće nismo uvjereni u to da ovdje postoji problem sa financiranjem gospodarstva, već smatramo da postoji problem sa potražnjom. A problem s potražnjom se zapravo temelji na tome da je jednostavno ta potražnja preniska zbog politike štednje koje se primjenjuju u Europskoj uniji i sada moramo ponovno pokrenuti gospodarstvo. Da, ali ne pomoću ovakve vrste sekuritizacije. Postoji e, manjak e, investicije u gospodarstvu, to je točno, ali to nećemo moći riješiti sa ovakvim vrstama proizvoda poput sekuritizacije. Mi isto tako smatramo da ovakvi proizvodi i sekuritizacija e, duga na kraju krajeva predstavljaju e, proizvod s kojim se mogu uljepšati bilance banaka, što ne dovodi do veće transparentnosti na tržištima. Ne, baš će se suprotno dogoditi i zbog toga mi smatramo da bi zapravo svijet mogao jako dobro živjeti bez korištenja ovakvih proizvoda. Naravno, mi tekako svačamo da je važno pitanje financiranja ekonomije. Mi čak smatramo da je to pitanje od ključne važnosti i zbog toga su važni i financijski sustavi u okviru ekonomije. Mi smatramo da je to pitanje toliko važno da ga se ne bi smjelo zanemariti i da ne bismo smjeli to prepustiti samo privatnom sustavu i stoga smo uvjereni u to da ćemo se u budućnosti morati okrenuti u drugom smjeru. Treba nam e, javna kontrola privatnih sustava i tu nam je potrebna transparentnost i učinkovitost pri financiranju ekonomije jer to je ono što je važno, dakle da se financira realno gospodarstvo. Zbog toga smo malo suzdržani u ovoj raspravi naspram drugih e, kolega i ne želimo ići tim putem daljnje sekuritizacije. Mi smatramo da je to korak u krivom smjeru i da je to upravo onaj korak koji je doveo do krize 2007. 2008. godine. Mi smo uznemireni zbog tih novih neoliberalnih pokreta i smatramo da je to izuzetno opasno, a vidimo da se to i potvrdilo u posljednje vrijeme zbog određenih razvoja. Hvala. U ime zelenih gospođa Morris Rikej. Hvala ja želim reći da sam uživala u suradnji s drugim kolegama, da smo imali dobre rasprave i mislim da smo sada e, vidjeli gdje se ne slažemo, ali svi imamo e, dobru namjeru i stoga se nam da ćemo moći se u sljedećem sastavku složiti. Iz perspektive zelenih nas zabrinjava najviše to da ova oznaka STS sekurizacije treba ostati korisna oznaka. Ako će kriteriji biti preširoki koje ovdje odlučimo, onda to neće obuhvatiti e, određen segment tržišta gdje će ulagači onda moći imati najviše povjerenja, što će pak podrivati e, cilj i namjeru komisije. Isto tako se trebamo prisjetiti toga da ništa ne sprečava ljude da se bave ne STS sekuritizacijom, a zapravo Europsku komisiju trebamo zapitati za koje dio tržišta ćemo, odvojiti ovo pitanje STS sekuritizacije. Ja imam dva problema, jedno vezano uz jednostavnost, drugo vezano uz zadržavanje rizika. Dakle, mi smatramo da je precizna definicija eh, onoga koliko je homogen neki eh, pul sekularizacije nešto što, što bi se trebalo odrediti na eh, drugoj razini zakonodavstva. Zatim isto tako ne bismo se trebali usredotočiti na poseban popis izloženosti koje je koja nije očita. Naravno, sekuritizacija sa 15 tranši je složenija nego sekularizacija s 3 tranše. Jedno od problema u krizi je bilo to kako da procijenimo e, tranše u sekuritizaciji, što je naravno problem koji se povećava sa brojem tranši, što znači da će u slučaju krize e, neki proizvod izgubiti povjerenje ulagača. I mi ovdje ne ispunjavamo taj cilj. Mi želimo da se tržište ste sekurizacije zadrži i u razdoblju krize. Isto tako ne shvaćamo zašto je toliko to hitno e, potrebno da se već sada robustni okvir ste sekurizacije uspostavi. Mislim sintetska sekuritizacija je dalje moguća, samo što neki neće moći dobiti tu određenu oznaku. Bilo kako proširenje područja primjene smatramo nepotrebnim, sve dok Europska komisija ne obavi istavu na terenu. Sada da se prebacim na pitanje zadržavanja rizika, mislim da ovdje imamo prijedlog gdje pokušavamo uskladiti različita mišljenja među klubovima zastupnika. E, to se tiče i pitanje sezonskih kredita. Model koji smo mi e, predločili za ujednačavanje interesa omogućava da se dakle sniži, snizi stopa zadržavanja rizika tamo gdje su sekurizacije preživjele određeno razdoblje. Tu imamo tri parametra za koje mislimo da bismo mogli izraditi kompromis. Dakle, maksimalno zadržavanje rizika, minimalno zadržavanje rizika i optimalna razina e, sezonalnosti proizvoda u ovom trenutku imamo dakle tri kluba zastupnika u ovoj raspravi, čiji je stav taj da bi trebalo ostati jednaka stopa minimalnog i maksimalnog zadržavanja rizika, a da bi omjer trebao biti 5%, a optimalna sezonalnost bi trebala biti nula. Zapravo, samo trebate vidjeti jednu isplatu i onda smatrate taj kredit sigurnim. A drugi pak stav je taj da bi maksimalni i minimalni, e, maksimalnu minimalnu stopu zadržavanja trebalo staviti na 50%, e, a opet omjer dakle nula. Mi smatramo da bi minimalna stopa zadržavanja trebala biti 10%, maksimalna 20%, a omjer 50%. Mi smo sada zadovoljni s time da imamo dakle tih 20, tih 10%, i taj omjer koji smo tražili, to vidimo u izvješću i toga smatramo da je to dobar način da se pomire ti naši stavovi i nadamo se da će i drugi izvjestitelji u sjeni moći u tome pronaći kompromis. Hvala. Hvala, Marko Vali. Hvala. ja želim zahvaliti izvjestiteljima na tome što su iznijeli svoje stajalište. Zahvaljujem također i izvjestiteljima o sjeni. Slažem se s onime što je rekao kolega Vjegas o glavnim crtama razloga zašto ovi prijedlozi ne idu u političkom pravcu koji je nama poželjan. Naime, smatramo da nije potrebno živjeti gospodarstvo ovim instrumentima, nego treba upravljati pitanjem potražnje što je povezano sa mjerama štednje koje su ugrađene u ugovore i ovu mitologiju eura. Dakle, trebalo bi razlučiti same mjere štednje koje su svrha sama sebi i također mjera štednje u ugovorima što je vezano za euro, jer se o tome premalo govori. No, mi smo uložili amandmane u nasvajanju poboljšanja teksta i u to sa svrhom zaštite potrošača. U sažetku ono što smo zatražili u vezi sa STS-om je e, do sekuritizacija i sintetička sekuritizacija i e, također e, komercijalni zapis je osigurani imovinom. Također e, zatražili smo da se pojasni okvir ses a zato jer nam treba podrška ustanove poput SBA jer inače vidimo da gospodarstvo se podvrgava krizi upravo uslijed nesustavnih poremećaja. Također, Parlament se bori upravo za transparentnost naspram financijskog sustava koji je prisutan u offshore zemljama. Također, tražili smo da se procjeni učinak STS e, sekuritizacije u realnom gospodarstvu s obzirom na pristup malih i srednjih poduzeća i vodeći računa o rizika nesabilnosti financijskog tržišta i tu smo pratili i svakako podatke za zadržavanje rizika. Predložili smo pragu 20% kao što je učinio izvjestitelj i kao što predlaže i kolegica koju smo upravo čuli kada je riječ o izvješću o STS e, sekuritizaciji. Zadovoljni smo ovim pristupom e, i sa izvjestiteljima u Sjeni ćemo nastojati postići u najmanju ruku prihvatljive kompromise, no ipak e, zadržavamo skeptično stajalište naspram ovog prijedloga, no bit ćemo spremni na suradnju na sastacima izvjestitelja u upravo kako bismo izbjegli da financijska industrija dobije previše povlastica ovom prijedlogom jer vidimo da se vrše pritisci kako bi se što prije usvojio prijedlog, a to bi moglo dovesti do više problema nego rješenja. Kada je riječ o drugom predmetu kolege Salbe, mi smo zatražili da se koristi isključivo standardizirani postupak, no to ne vrijedi za STS sekuritizaciju. Dakle, treba zabraniti i tu sekuritizaciju, a kada je riječ e, opet o poderiranju rizika, trebamo zadržati najmanje prag od 15%. Mislim da nema razloga za snižavanje i istoga i kada je riječ o senior sekuritizaciji, to je E, nešto što ćemo uporno tražiti, a kada je riječ o sintektičkoj sekuritizaciji, e, želimo isključiti iz okvira STS-a, zato jer je to po definiciji složen proizvod i vrlo rizičan, no to se može e, proširiti mm, na, u okviru STR-a i određene uvjete koji su predviđeni za STS, dakle budući da treba ostvariti korelacije između ovih proizvoda i realnog e, gospodarstva na konkretan način da se ne omogući previše financijskih špekulacija. No, ćemo spremni na suradnju kako ovaj prijedlog ne bi išao previše na ruku financijskoj industriji, nego kako bi više zaštitio građane, upravo zato što ovaj parlament za razliku od institucija koje rade iza kulisa, treba ipak više nastojati štititi građane od sustavnog rizika. Dakle, važno je ostvariti kompromise koji e, će biti što povoljniji za europske građane. Hvala. I Hvala. Ne vidim gospodina Munosa, pa prelazimo na 200 sjeni u za izvješće e, Serera Juan Fernandez. Hvala lijepa. Ja bih kao prvo htio srčno zahvaliti izvjestelju na njegovom radu gospodinu zalbija i drugim izvjestljama s smo se često sastali, pokušali smo napredovati na temelju stajališta kojeg je svaki od nas zastupao, jer smo naravno htjeli postići napredak pri pregovorima. E, kao sažetak mogu reći sljedeće što se tiče to gdje je e, došlo do sukoba po pitanju kapitalnih zahtjeva. E, tu smo to mogu svesti na nekoliko pitanja. Kao prvo, tu se radi o STS sekuritizaciji koja um, omogućava uh, povešteni uh, položaj pri zadržavanju rizika. Već smo na zadnjem koji ste u sjednju u tome raspravili. Bilo bi korisno uh, to da malo snizimo tu stopu prema izvornom prijedlogu komisije. nismo podnijeli previše amandmana zato što se e, u načelu slažemo sa prijedlogom komisije u smislu da na značajan način snižava zahtjeve e, za STS sekuritizaciju. I onda nam to omogućava i snižavanje stope, zadržavanje rizika. Mislimo da je to dosta velik kompromis naspram našeg prvotnog stajališta. Isto tako još čekamo odluke o hjerarhiji e, po pitanju kapitalnih zahtjeva. Podnijeli smo zahtjeve podnijeli smo amandmane kako bi izbjegli da agencije za kreditni rating mogu utjecati na zakonodavni postupak time što će reći da su sustavi koje one koriste, sustavi koji bi trebali biti izvan izračuna za kapitalne zahtjeve, barem što se tiče ST sekuritizacije. I tu još očekujemo službeni prijedlog izvjestitelja. Nadam se da ćemo moći zadržati CRS izvan zakonodavnog postupka i da ćemo na taj način moći povećati um, koheziju unutarnjih tržišta. Nadalje, prijedlog Europske komisije uvodi jedan članak na kraju teksta gdje se govori da bi e, sintetska sekurizacija mogla imati površeni tretman e, kada se radi o kapitalnim zahtjevima. Moj klub zastupnika smatra da bismo trebali više promisliti o tome kako bi sintetska sekularizacija mogla dobiti e, ovakvu vrstu površnog tretmana i mi smatramo da bi Europska komisija trebala izneti drugi zakonodavni prijedlog gdje se pojašnjava točno e, kakva vrsta sektorske sekuritizacije ima pravo na eventualno taj površteni e, tretman i onda može imati niže kapitalne zahtjeve. Inače nam se čini da sekuritizaciju uvežemo uz vrlo malo zahtjeva. A zašto bi onda uopće imali tu posebnu kategoriju, sa niskim kapitalnim zahtjevima? I na posljedku moj klub zastupnika je podnio amandmane za revizijom same srži zakonodavstva o kapitalnim zahtjevima. smatramo da je ovo izvješće zapravo usko povezano sa izvješćem Paula Tanga vezano u stvaranje e, STS-a ako doista želimo imati jednostavnu transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, onda bismo mogli prihvatiti prijedlog komisije o kapitalnim zahtjevama. Ali, ako STS sekuritizacija neće biti toliko transparentna koliko bismo mi to htjeli, onda je vrlo vjerojatno da ćemo morati ponovno razmisliti o e, uredbi o kapitalnim zahtjevima da bi imali pravilnu situaciju na tržištu. Tu se radi o dvijema financijskim uredbama gdje zapravo moramo naći ravnotežu između sigurnosti i učinkovitosti. Kao što je Otmar Karas rekao na početku, naravno pokušavamo to izgledati na ispravan način, postići dobru ravnotežu, ali o tome trebamo raspravljati još i na razini Edisa, gdje se isto tako govori još o učinkovitosti, smanjenju rizika i rastu. Hvala vam i nam sad ćemo postići dogovor. Hvala, gospodin Kamal. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala Pablu i drugim gdje u Sjeni na radu na ovom E, amandmani EKR-a zapravo nisu toliko daleko sežni, mi više manje mm, podržavamo nacrt izvješća izvjestitelji, želimo da se zadrži taj smjer. No pitanje koje smo i postavili, a na koje se osvrnuo i kolega iz Aldea, je amandman 1.4.9 vezano o e, krajnjem krajnem roku dospjeća. Mislimo da pravosudni sustav država članica nije dobar element za izračun i mislimo da e, seniorske tranše i srednje tranše tu utječu na sam rezultat, posebice seniorske tranše. Zatim, mi smo unijeli i bolje amandman 1.4.7 gdje smo htjeli specificirati regulatorne standarde vezano uz to kako se izračunava KIRB i e, kako se koriste posljednički podaci u tim izračunima. Mi e, podržavamo to e, da bi se trebali imati jednak uvjete, ali jednak nadzor. I smatramo da bi trebalo to e, razviti na vrlo oprezan način. Što se tiče hjerarhije metode, e, podneseno je niz amandmana o tom pristupu. U mom klubu zastupnika postoji zabrinutost o tome, a znam da je izvijesti zabrinut zbog korištenja pristupa zasnova na eksternim rejtenzima, ali isto tako smo u amandman 148. složni sa Aldeom što se tiče komercijalnih papira osigurana imovinom. E, ja smatram da je to dosta konstruktivan amandman za postizanje kompromisa gdje se traže e, usvajanje IRB pristupa i to nam se sviđa. Nama se ne sviđaju i neki prijedlozi, zapravo ne sviđaju nam se oni propisi koji uklanjaju sve druge pristupe osim standardiziranog pristupa. Mi smatramo da to ide suprotno e, prijedlog uredbe. EKR ne, podržava amandmane 122 i 123 vezano u članak 250. Mi smatramo da su ti propisi takvi da su međusobno povezani. Isto tako uloga je nadzornika da odredi što predstavlja podršku. Mi ne želimo da se ukloni referenca na pravu e, udaljenost. Mi smatramo da to nije u skladu s propisima i želimo da se zapravo ta ideja zadrži ali sve u svemu mogu zahvaliti izvjestitelju i drugim svim na konstruktivnoj atmosferi pri radu na ovom dosijelu. Hvala, Mihael Tojer. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju Zalbi, ali i kolegi Tangu, jer su ta dva dosija usko povezana. Ja imam dojam da su razgovori između izvjestitelja i u Sjeni ostvarili važan napredak kod ovog važnog dosija kojeg želimo usvojiti kako bi e, osigurali mogućnosti financiranja realnog gospodarstva, to je proširiti te mogućnosti e, sa revitalizacijom tržišta sekuritizacije, ali bez onih rizika e, koje su proizvršena vidjelo tijekom financijske krize. Mi smo zahvalni na kompromisnim amandmanima koji su nam podastiti, a u ovom trenutku bih za klub zastupnika ALDE posebno istaknuo sljedeću točku. Kada pogledamo značaj realnog gospodarstva, onda e, nam se tu e, ukazuje na važnost komercijalnih zapisa osigurane imovine, primjerice kod e, tržišta leasingom ili kod drugih modela u realnom gospodarstvu, a zajedno sa prijedlogom komisije i u izvornim formulacijama izvjestitelja smo vidjeli da postoji određen problem. zbog toga što kada bi se odustalo od ERBE bi e, smo odustali i od e, I IAE-a, što bi značilo da bi moglo doći do kraja trgovanja sa komisarnim zapisima i osiguranjem imovinom, a to nije u našem interesu i mi smo stoga tu podnijeli prijedlog o tome kako bismo o tome mogli voditi računa u uredbi, dakle da taj e, pristup e, unutarnje e, procjene bude uključen i u ovo. Svi klubovi zastupnika su zapravo rekli da ne žele dodatno opteretiti e, ABCP zapise, već se svi slažemo u tome da bi sekuritizacija pri financiranju e, realnog gospodarstva trebala ostvariti rezultate. Stoga bi zapravo središnja točka trebala biti to da se tržište sekuritizacije ponovno živi, a da nemamo e, one vrste kaskadnih trgovanja zapisima koje smo bili u financijskoj krizi i nadamo se da ćemo pri formulaciji kompromisnih amandmana tu doći do e, rješenja. Hvala. Hvala, gospodin Bjegas. Ne, u redu. Zeleni, moli. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Da, ja imam tu čast biti izvjestiteljica za zelene za oba ta dosija, ja setnica. Samo da uvedem naš stav. Mi smatramo da je dizajn te sekuritizacije trebao biti takav da bi to trebalo biti obuhvaćeno posebno zakonodavstvu. Dakle, to je ono, onaj drugi dosije o kojem se raspravlja u odboru. Po nama je ovaj dosije sekundarne važnosti i izmjene e, za uredbu o kapitalnim zakonima bi trebali zadržati na minimumu. Isto tako, ako ova inicijativa bude uspješna, onda bismo dobili tržište koje će biti drugačije što se tiče tipova proizvoda i samog sadržaja i stoga smatramo sljedeće kao prvo. Kada banka ulaže u sekuritizaciju druge banke, onda bi trebalo imati visoko podijeljenje rizikom kako bismo izbjegli uvođenje sistemskog rizika i kako bi se rizik ravnopravnije raspodijelio u tom čitavom sektoru. Isto tako smatramo da ne bi trebali imati posebno izuzeće za sintetsku sekuritizaciju, čak i kada se radi o malim srednjim poduzećima. Možemo prihvatiti da u nekim dijelovima Europske unije neka male srednja poduzeća E, imaju poteškoća pri kreditiranju, ali to ne vrijedi za sve i e, bila bi pogreška e, oslabiti propise o sekuritizaciji i uvesti ne STS sekuritizaciju u opće zakonodavstvo. Ona male i srednja poduzeća koja imaju probleme sa financiranjem trebaju ciljenu, poreznu pomoć, a, ne oslabljivanje ovih propisa. I kao drugo, već postoji slaba harmonizacija među bankama, banke različito procjenjuju rizik istih transakcija. Tu zakonodavci imaju priliku odrediti obilježja proizvoda e, koje ga čini STS sekuritizacijom. Mi smatramo da ako nešto je STS, da bi onda trebali imati standardne, standardno ponderiranje rizika. Hvala. Hvala, Marko Vali. Već sam uzeo riječ prije, tako da neću sada ponavljati ono što sam rekao. So... Nema nikoga iz ENF-a, dakle vraćamo riječ izvjestiteljima. Netko se još ispontano javio za riječ. Evo, samo ukratko. Znam koliko je ovo sve složeno i znam da se vodi vrlo opsežna rasprava o tome, a ima i mnogo amandmana, no ipak trebamo dovršiti posao. Naime, građani to očekuju od nas. Trebamo zapamtiti da je sekuritizacija dio šireg projekta Unije tržišta kapitala. Ja sam protiv na tome da se govori o unijama u množini. Imamo samo jednu Europsku uniju. No, ako stalno ponavljamo da ćemo imati eh, uniju tržišta kapitala i ako imamo samo sekuritizaciju, ipak eh, znajmo da nas izvana promatraju i da očekuju od nas da dovršimo posao. Dakle, nadam se da ćemo moći to ostvariti, no ne smijemo biti taocima onoga što se događa u Ujedinjenoj kraljevini i niti taocima internih ideoloških podjela, jer ćemo svi izaći kao gubitnici iz toga. Hvala, javlja li se još tko za riječ? Okay, please. izvolite. Hvala. Mislim da je važno biti prije Trebamo očekati dovršenje bankovne unije i trebamo ostvariti rezultate. Da, hvala. Nismo čuli upadicu. u ovom predmetu i drugima trebaju nam klubovi koji su spremni na kompromis. Kao što je pokazala ova razmjena gledišta, ipak vidim da postoji konstruktivan pristup i zahvaljujem gospodinu Salbisu, izvjestitelju na suradnji, a i izvjestiteljima u Sjeni. Do sada je suradnja bila dobra i ona je ključna za postizanje uspjeha. No, prepoznali smo i neke teme za raspravu koje smatramo da su važne i očekujem od ovog doma ne da slijedi vijeće, nego da zauzme vlastito stajalište. A bitno je da se provede i javna rasprava o ovoj važnoj temi. Ovo je jedina javna rasprava o sekuritizaciji koja nam je potrebna, jer inače ćemo biti odvojena unija koja nema potporu javnosti. Zato želimo ostvariti što veću većinu. Nije dovoljna mala većina jer ovaj dom treba jasno pokazati da je ovaj proizvod bolji nego prije jer smo naučili iz onoga što se događalo u prošlosti. To je moj cilj i to će iziskivati određeno vrijeme i također konstruktivan pristup, kao što sam rekao i prije, treba nam dosljedan prijedlog. Dakle, on treba biti uspješan. To je očito. Slažem se sa Otmarom da je E, potreban prag retencije. E, Na odgovor je da nema jednostavnih odgovora, hoće li to biti 15, 20, 50% i zato se obraćam klubovima ako želite iznijeti dobre zamisli o tome e, kako uzeti u obzir stavove različitih klubova. Dakle, do sada smo bili vrlo konstruktivni, e, rado ćemo saslušati sve te prijedloge, imat ćemo e, što se obuhvatnije kompromise i što dosljedni prijedlog. Gospodine Zalba, hvala. Neću duljiti. Postoji čitav niz otvorenih pitanja mislim da dobro radimo jer nastojimo znači zajednički nazivnik, a postoje i neki strahovi koje dijelimo, recimo o sintetičkoj sekuritizaciji. Svi se slažemo da MSP-ovi igraju tu ključnu ulogu, ali slažemo se i u vezi sa tehničkom sekuritizacijom, no ako se uspijemo dogovoriti imat ćemo i kvalitetne kompromise u vezi s tim. Ja uviđam da se svi propitujemo u ulozi agencija za rating i tu imam moj prijedlog, imamo drugi prijedlog i mislim da ćemo moći tu postići sporazum. I na kraju, slažem se da građane zanima ono što mi činimo, no ovo je doista vrlo stručno pitanje i ne smijemo zbuniti građane, nego im moramo pružiti određena jamstva i siguran okvir, što znači da trebamo objasniti o čemu se radi da unatoč visokoj stručnosti ovog izvješća da nam je sekuritizacija potrebna kako bismo poboljšali financiranje sp ova koji pokreću rast i stvaraju radna mjesta. Ne možemo pretpostaviti da će građani u potpunosti shvatiti ovo izvješće. Moramo im pružiti rješenja, a ne ih tjerati da shvate vrlo stručno izvješće. I upravo zato radimo ovdje. Trebamo ponuditi rješenja građanima, a ne ih zbunjivati u vezi sa onima što ovdje radimo.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 su izvjestitelji spremni to prevladati, dakle svi rade na iznalaženju mogućih rješenja. Još nam je preostalo mjesec dana do glasovanja, tako da ćete iskoristiti, nadam se, tih mjesec dana za daljnje rasprave, za pronalaženje rješenja, za stvaranje što šire većine, što će biti važan element za ovu ključnu inicijativu i za naš doprinos ovom zakonodavnom postupku. I naravno u interesu nam je što prije započeti trijalog. Još je prerano za procjenu jesmo li ostvarili neki napredak ili ne, radimo na tome i trebamo nastaviti to i činiti uz pomoć našeg pregovaračkog tima. Nadam se da će svi politički klubovi nastojati dati svoj doprinos u tom pravcu jer znamo da su ovo važni zakonodavni prijedlozi. Dakle, hvala svima. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. A to je razmatranje amandmana na izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike, provedba prioriteta za 2016. godinu. Izvjestitelj je Alfred Sand. Izvolite. Hvala. Na početku odmah želim zahvaliti izvjestiteljima i njihovom osoblju i asistentima koji su prenosili njihove doprinose u izradi ovog eh, nacrta dokumenta i također e, zahvaljujem i na ukazivanju na neke nedostatke. Dakle, ovdje se bavimo preporukama po zemljama koje je izvojila komisija nakon e, pregleda rasta za ovu godinu i ja tu navodim neke zaključke. Komisija je prošle godine smanjila broj preporuka, ali ih je više usredotočila kako bi postigla što bolji učinak, kako se ne bi zanemarilo određena pitanja u e, premi ovog izvješća sa kompromisima i amandmanima. Cilj je bio također pojednostavniti e, predstavljanje ovog nacrta naglaskom na jedno pitanje investicije. Dakle, zaprimili smo više od 330 amandmana u nastojanju da se izradi konačan e, tekst, no krajnji cilj je nešto razvodnje, nadam se ne previše, iako e, postoji nezadovoljstvo što su amandmanima e, zanemarena neka pitanja. Također, smatram da su neke od tih tema važnije, poput manje razvijenost u perifernim područjima, naročito na jugu. Nedostatak e, ulaganja u okviru CSR-a je također još jedan problem s kojim se suočava europska gospodarstva. I e, to se uglavnom osredotoče na glavne kapitalističke ekonomije. E, na mm, odbor Ekon je imao sastanak sa gospodinom François Viroate koja je ovom guvernerom Francuske banke u svom izvješću i on je naglasio nedostatak ulaganja koji pogađa ne samo Europu nego i Ameriku unatoč niskoj cijeni kapitala on je izjavio da je razlog e, za taj nedostatak e, prilično nepoznat, niti je shvaćen. Zapravo je nedostatak ulaganja jedini razlog zašto su naše stope rasta i dalje nedojmljive, tako da trebamo razmisliti o ovom problemu i vidjeti kako možemo potaknuti ulagače na daljnja ulaganja. E, imamo akademski uvažene argumente koji su izneseni ovdje, jest da je stopa sukladnom e, tom, tom pristupu, kenesovski pristup neće e, uspjeti s obzirom na sadašnji okvire eurozone, europodručja. No, e, to ne objašnjava zašto u američkom gospodarstvu zapravo nemamo isto dovoljno ulaganja, a i unutar Europe i europodručja u proteklom razdoblju kada smo imali veću stopu ulaganja nego sada, ipak je europodručje bilo suboptimalno. Dakle, ipak se obzirom na sve navedeno racionalno i, i e, e, Hvala vrijedno ipak e, vratiti, nastoja se vratiti na e, prethodnu razinu. Dakle, sad treba vidjeti treba li ostvariti javno-privatna ulaganja, samo privatna ulaganja ili samo javna ulaganja. No, e, ipak ne cijene svi na jednaki način učinkovitost inicijative EFSI i to se odražava i na mogućnost njezinog proširenja. Naravno, zemlje treba osjećati vlasništvo nad preporukama po zemljama, no ipak provedba je nedovoljno jaka. Koliko sam čuo e, i koliko vidim iz amandmana, trebamo promisliti više o ovom pitanju. Naravno, postoji jaz između eurocentričkog pristupa komisije preporukama po zemljama i e, pristupa e, nacionalnih vlada. Također, politika parlamentarne demokracije također smatra CSRB opcijom za žrtvovanje nacionalnih interesa u smislu paneuropskih strategija i to je također sredstvo koje se nudi oporbi kako bi ona eh, stranički napadala tekuću vladu. Dakle, još uvijek treba pojasniti te napetosti, no ipak trebamo prepoznati činjenicu da provedba preporuka po zemljama, naročito kada je riječ o rasolaganja, ovisi o nacionalnim i regionalnim vlastima i to i u većoj mjeri nego što sam smatrao kad sam pristupio izradi ovog izvješća. U izvješću se prepoznaje uloga regionalnih vlasti u provedbi preporuka i jače sudjelovanje ovih vlasti može pomoći u premašivanju pitanja e, vlasništva i jaza između preporuka iz Brisela i načina provedbe u zemljama članicama kako bi se zadovoljilo zahtjeve europskog semestra. Thank you, Mr. Ferber. Ja, vielen Dank. Hvala gospodine Ferber. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju. Imali smo čitav niz sastanaka. I iz rasprave jasno proizlazi da gospodarsko usmjerenje Europske unije ovisi o različitim političkim ideologijama. To je oblik političke konkurencije. Mi kao pučani se osanjamo na ugovore jer smatramo da je taj e, najuspješniji model odnosno model socijalne tržišne ekonomije koji ne smijemo izgubiti iz vida. Preporuke po zemljama ponekad se ne koriste na prikladan način. A onda se glumi iznenađenje ako se upućuju kritike na račun toga. zapravo služi preduhitrenju problema, jedino međutim ako zemlje članice pokazuju spremnost na djelovanje. To je zapravo jedan od problema kojima se bavimo već godinama. Zbog toga smo se uvijek protivili dodavanju pokazateljima koji nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Trebamo preuzeti prioritete godišnjeg izvješća o gospodarskom rastu. Dakle, trebamo osvoriti okruženje povoljno za ulaganje, jačati konkurentnost, ulagati u privatni, ali i u javni sektor. I tu komisija treba još mnogo učiniti. Jedna od velikih tematika je sljedeća, odnosno trebamo osvoriti povoljno okruženje za dugoročna ulaganja, no zapravo naše zakonodavstvo ide u suprotnom smjeru. Komisija je tu preuzela obvezu u okviru EFSI-a koju još treba ostvariti. A tu imamo i pitanje proračuna u, različitim zemljama, što je također problematično. Naime, pri određivanju obveza krši se više od 160 odredaba, a za to nema sankcija. Dakle, još uvijek postoji prostor za poboljšanje. Kada je riječ o preporukama po zemljama, trebamo povećati njihovu učinkovitost. I želim zahvaliti izvjestitelju na tome što je u okviru vlastitih mogućnosti, naravno, preuzeo i ovo naše stajalište u nastojanju naravno da se poboljša provedba gospodarske politike u Europi. Konvergencija nije zapravo svođenje svega na najmanji zajednički nazivnik, nego treba vidjeti koja su najbolja mjerila, pokazatelji i kojim putem valja krenuti kako bi svaka zemlja ostvarila neku korist. No, ipak, e, hvala na tome što je nakon određenog vremena postignut kompromis. To je bilo dobro utrošeno vrijeme i zahvaljujem izvjestitelju jer kompromisi održavaju naše prioritete. Mislim da su oni optimalno formulirani i dakle podržat ćemo ih i uvjereni smo da ćemo u vječnici razmatrati doista izvrsno izvješće. Hvala. Joachim Sarbati. Ich habe ja äh, die grundsätzlichen Bedenken der ECR-Fraktion e, ja sam već detaljno predložio najveće zabrinutosti kluba zastupnika EKR-a i samo želim kratko ukazati na ono što rekao gospodin Ferber. 161 e, slučaj nepoštivanja pakta o stabilnosti rastu. To pokazuje da ovdje imamo jedan temeljni jaz i uvijek iznova pokušavamo taj temeljni jaz e, savladati s pomoću nekih službenih kompromisa, a onda zatim vidimo da se kompromisi ne poštuju zato što pojedinačne nacionalne vlade zastupaju svoje specifične nacionalne interese. To je tako i to će tako i ostati. A e, monetarna unija, svi to znamo, ovisi o tome da pojedinačne nacionalne vlade sve vuku u istom smjeru. Jer će inače se ekonomska monetarna unija raspasti. U prošlosti smo vidjeli da su se države članice razišle i sada pokušavamo e, ih ponovno okupiti. A taj jaz u pokazuje da je euro kao zajednička valuta za neke pocijenjena valuta, primjerice za Njemačku, a za neke pak precijenjena valuta. I mislim da tu postoji i jaz sa izvjestiteljem. On sam kaže da je monetarna unija suboptimalna eh, unija. Ali, za razliku od nas, eh, izvjestitelj misli da će moći pomoću mjera monetarne i ekonomske koordinacije još uvijek posjeći to da postoji e, jednak smjer i jednak put. A klub zastupnika EKR-a nas po tome smatra da je dosadašnji razvoj pokazao da takav put ne polučuje uspjeh. A posljedica takve politike je prije svega to da ako se ide u različitim smjerovima, da onda jedni kažu morate naslijediti i primjerice morate vršiti politiku štednje, kao što je to gospođa Merkel predložila za ekonomsku i monetarnu uniju, jer kada e, se putevi razilaze, onda se zapravo moraju svi krenuti prema istom smjeru, svi moraju se prilagoditi onom smjeru kojeg neki traže, primjerice gospođa Merkel, a drugi to odbijaju. I zbog toga bismo trebali zatražiti da onim državama koje nisu sada u mogućnosti slijediti taj smjer stabilnosti da mogu istupiti iz monetarne unije. Mislim, svi bi došli do tog zaključka kada ne bi imali euro kada vidimo da im postoje tako velike razlike, ali zato što imamo euro i dalje ustajemo na toj dogmi da ga moramo zadržati i da tu politiku moramo još i dalje razraditi. To je krivi put i zbog toga klub zastupnika EKR-a, a ja sam to uvijek u svojim izjavama i naglasio, traži da postoji e, mogućnost e, istupanja iz eurozone za pojedine države, privremeno istupanje kako bi mogli povratiti e, međunarodnu konkurentnost, a ono što je vrlo, vrlo važno je to da bismo možda trebali razmišljati o otpisu duga kao što je to e, MMF tražio za Grčku i to bi trebalo biti dalje na našem dnevnom redu. Isto tako bismo državama u poteškoći trebali pružati privremenu pomoć kako bi ponovno mogli razraditi svoje poslovanje. Razlika između vas i kluba zastupnika karijera je taj što vi ustajete na toj dogmi koja se umeđu pokazala pogrešnom, dok klub zastupnika IKEDA želi državama članicama dati slobodu da razviju vlastiti poslovni model, e, da zaposle vlastitu mladež i da smanje razinu nezaposlenosti. I zbog toga, evo ja to sad već prognosticiram, ćemo uvijek iznova raspraviti o tome nije li bolje sagledati e, stvarnost i za, one nekoliko, za onih nekoliko država koje trenutno pate u eurozoni razmisliti ne bi li bilo za njih bolje da možda istupe. Hvala lijepa. Thank you. Uh, Hvala. U ime liberala, zastupnik Ja nisam izvjestitelj u Sjeni, ali u ime liberala mogu vam prilikom ukazati na to da je stvaranje zajedničke monetarne unije, e, eurozone, nešto što itekako ima prednosti e, integrirano jedinstveno tržište imamo, pa onda je integracija pod zajedničkom valutom se pojačala, ali zbog naših nestabilnosti je došlo do nazadovanja i mi smo s velikom zabrinutošću pratili to nazadovanje, dakle da je već uznapredovala integracija e, lanaca stvaranja dodatne vrijednosti e, zbog financijske krize i to je i dokazano, to se vidi iz statistike, e, se dakle, je, je nazadovala i sada se postavlja pitanje kako da imamo zajedničku ekonomsku i monetarnu politiku. Bilo je uvijek jasno da u stvaranje ekonomske monetarne unije moramo stvoriti i odgovarajuću političku uniju i u tom smislu smo jako zabrinuti zbog toga, a tu gospodin Šabati ima pomomišno potpunosti pravo, e, u EU ne postoji jedinstveno svačanje kod različitih država članica po pitanju tome što bi trebala zadržavati ta zajednička gospodarsko-financijska politika. E, prije svega želim, naglasiti problem da kada imamo e, trgovački suficit, ili trgovački deficit kod nekih ovdje u ovom domu, ali i u državama članicama, se stvara dojam kao da se može eh, trgovačka bilanca promijeniti, smanjiti suficit ili deficit u trgovačkoj bilanci umjesto da se polaže povjerenje u to da će se putem eh, prilagodbi na tržištu to ostvariti i to kroz realno gospodarstvo. I tu je nama liberalima veliki problem to što će zapravo ta politika biti neuspješna. Sljedeće pitanje je pitanje konkurentnosti, a to je nešto što se ne može postići samo fiskalnom politikom. Ono što mi smatramo da ne uživa dostatnu pažnju u temu raspravi je pitanje kako da smanjimo tehnološki inovacijski jaz. U ovom domu se premalo govori o tome što bi se doista moglo napraviti, a da se ne snize primjerice e, plaće, da se ne zadrži plaća na niskoj razini, što vidimo da posljednje nekoliko godina se odvija u državama koje su u poteškoći, a e, postavlja se pitanje kako da te države ponovno postanu konkurentne, a to je nešto što nećemo moći postići samo makroekonomskom politikom. A ta cijela tema nam nedostaje u okviru rasprave na razini Europske unije, na razini država članica. Kao zaključak možemo reći da pakt za stabilnost i rast treba oživjeti, što znači da svi sudionici trebaju dobrovoljno se pridržavati e, paktu o stabilnosti i rastu i e, to će naš izvjestitelj u sjedni sve popratiti sa odgovarajućim amandmanima. Hvala. Thank you. Uh, Hvala, zastupnik Vjegas su ime Guja. Pročitat ću nešto što je poslala zastupnica Paloma. Dakle, tri, četiri zamisli. Prva, e, neliberalne politike i dalje ne uspijevaju riješiti krizu, nezaposlenost je visoka, siromaštvo sve prisutnije. A to je sve posljedica rezova plaća. To je pak sve zbog licemjerja Čini se da se neke zemlje suočavaju s jedne strane s mjerama štednje koje isprečavaju investicije, a s druge strane rezovima u strukturnim fondovima. I tu mislim prije svega na rezove za Portugal i Španjolsku. Ciljevi eura također su nešto što je nemoguće ispuniti. Mnoge zemlje ne drže korak sa održivim milenijskim ciljevima. Istodobno uništava se socijalna država. Radni uvjeti se snižavaju, dolazi do nestabilnog zapošljavanja, to su ciljevi koje se uspjeva u potpunosti ostvariti i to su ciljevi koji i leže iza eura i koje nameću pojedine zemlje. Posljednja stvar je mogućnost demokratizacije e, ekonomskog upravljanja pokušan da se uključi parlamenta, dakle ta cijela zamisao vlasništva. Prema su izvjestiteljima jedni način da se demokratizira proces jest da se parlamentima i vladama pruži, mogućnost da sami donose odluke o svojim razvojnim politikama. Toliko od moje kolegice. Hvala vam, su Urtasun, sljedeći ima riječ. Mislim da pokušaj da se usredotočimo na investicije nešto što je na mjestu, to bih zahvalio izvjestitelju ulaganje u inovacije, istraživanje, ljudski kapital, sve te stvari. Mislim da je to doista na mjestu. I mi već godinama zapravo tvrdimo da se investicije mora potaknuti. Tu idemo u dobrom smjeru. Druga stvar, moramo e, izbjeći snižavanje radnih standarda i plaća. To je još jedna stvar koja je dobro spomenuta. Dakle, moramo se boriti protiv socijalne isključenosti, nejednakosti, siromaštva. To su sve važne reference koje su ovdje i uključene. Da kako voljeli bismo da se prepoznaju nedostatke trenutnog okvira e, rada pojedinih vlada. Vidim da to nije prihvaćeno, mi dalje inzistiramo na tome jer bit će teško doći do bolje kombinacije politika unutar trenutnog okvira koje nam je na raspolaganje. I još jedan komentar. Važna su dvije stvari, kompromisi B i D za moj klub. Jedan se bavi nužnošću da se zadrži ciljeve za zaštitu okoliša u CSR-ovima, a druga stvar je da se pređe sa oporezivanja rada na za oprezivanje e, utjecaja na okoliš. Vidim da imamo glasanje po dijelovima za to i nadam se da ta dva elementa e, će proći jer oni su ključni za moj klub. Bije bi doista šteta bi bila što da oni ne prođu, osobito s obzirom da su oni uključeni u rezoluciju o održivim milenijskim ciljevima. Zahvaljujem Markovali. Vali. Hvala vam i ja bih zahvalio izvjestitelju njegovom trudu da se pronađe zajednički glas u parlamentu, ne samo zbog ovoga, već i zbog cijelokupnog okvira o kojem pregovaramo. Sve institucije Eurozona su poprilično podijeljeni na ovu temu i pokušavamo doći do jednog zajedničkog stajališta, ali čini se da taj pokušaj zapravo dovodi do suprotnih rezultata. Stvari se kompliciraju, a ne dobivamo ono što nam je doista potrebno kako bi izašle zemlje iz krize. Kao i obično, nažalost, izvješću nije dovoljno kritizirana kritizira neuspjeli sistem Europske komisije koji se temelji na štednji, strukturnim reformama, privatnim ulaganjima – To svakako nije uspjelo riješiti krizu, samo ju je pogoršalo, socijalno govoreći. Nažalost, vidimo što se događa. Dakle, tu imamo neke promjene pristupa koje sve skupa dovode do nezadovoljavajućih rezultata. Jednostavno prihvaćajući stvari, a ne kritizirajući, e, ne uspijemo reagirati na ovaj okvir djelovanja. Moramo mnogo pomnije promotriti e, što ne funkcionira u monetarnoj uniji. Dakle, nema gotovo nijakve kritike vezano uz gospodarsku neravnotežu do koje je došlo zbog pretjeranih viškova pojedinih zemalja poput Njemačke i Nizozemske. Šteta je što nema kritike toga zbog toga što su ove neravnoteže mnogo ozbiljnije od nekih drugih koje su kad kada bile spomenute. Uloga komisije je da kažnjava zemlje koje su slabe, a to je upravo zbog ovog, ove neravnoteže koja postoje u jedinstvenoj valuti. Radi bismo da parlament pokaže svoju snagu tako što će ukazati na stvarne probleme. Dakle, u nekim zemljama dolazi do viškova, dok druge zemlje su morale kako bi konkurentnije bile smanjiti plaće, a to sve dovodi do socijalnih kriza koje sam spomenuo na početku svoje intervencije. Dakle, ovo je još jedna propuštena prilika od strane parlamenta da se dođe do promjena. Propustili smo priliku da se pozabavimo sa problemima ekonomske i monetarne unije, i propustili smo priliku jer još uvijek branimo na jedan pobožan način euro, no dok doista ne razmotrimo i ne shvatimo da euro problem, a ne rješenje svih zala, nećemo uspjeti izaći iz krize. I dalje ćemo iznalaziti nekakva rješenja koja su jednostavno besmisleni kompromisi. A to će također mnogo prije dovesti do nekontroliranog e, raspada eura. A ne ono što bismo vidjeli, a to je e, jedan regulirani okvir, kontrolirani koji će omogućiti demokracijama da izađu iz eurozone i da se zemljama koje su u krizi omogući da to napuste kada se za tako nešto odluče. Ne možemo imati jedinstvenu monetarnu ekonomsku uniju za 19 zemalja sa različitim interesima, različitim e, kamatnim stopama, različitim razinama inflacije. Dakle, ovo nije optimalna tečajna stopa i zbog toga smatram da je vrlo problematično nastaviti s ovim projektom, da je vrlo teško pronaći rješenje koji će zadovoljiti sve pojedine interese, a to bez da e, pribjegnemo ekstremizmom. Potrebamo dakle kontrolirano e, razpustiti Europsku uniju, a ne inzistirati na neuspjelim rješenjima. Hvala. E Riječ dajemo ponovo izvjestitelju. Hvala vam. Još jednom zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni. Saslušao sam vaše argumente. Velik broj je vredan pažnje akademski profesionalno govoreći osobito ovih temeljnih kritika samoj eurozoni. Međutim, naš rad na ovom izvišću nije bio da se vratimo na početak stvari, već da unutar ograničenja koja postoje, unutar kojih mi radimo, da razmotrimo Cesar i iznesemo neke preporuke, zamisli, ideje koje bi unutar ove situacije e, stvari učinile smislenijima. Čini mi se dakle, da kada gledamo Cesarove iz investicijske perspektive, da to ima smisla. Ima smisla zbog toga što velik dio problema s kojima se suočavamo je vezan uz probleme koje su spomenuli ti. No, tu se ne odnosi samo na eurozonu, već i na globalno kapitalističko gospodarstvo u cjelini, uključujući i SAD. Dakle, ako ćemo raditi u ovom okviru, mislim da argument možda ide korak predaleko. Dakle, investicije i po Većavanje razine investicija i privatnih i javnih je način na koji možemo poboljšati životni standard, ekonomske rezultate, socijalne rezultate cjelokupne eurozone i cjelokupne eurounije. I na temelju te perspektive mi smo pokušali iznaći pojedine kompromise koje smo vam danas i izložili. Naravno, nismo se pozabavili sa onim temeljnim kreacionističkim problemima eurozone jer je to van obuhvata našeg izvješća. Unutar obuhvata, s druge strane, smatram da je još uvijek moguće dati određene preporuke, predložiti politike koje će poboljšati trenutnu situaciju. Radilo se o optimalnoj ili neoptimalnoj situaciji. Iz te perspektive mi smo izložili amandmane pred nama. Hvala. Hvala vam, zahvalio bih i izvjestitelji svim izvjestiteljima u sjeni. Mislim da su kompromisi e, smisleni i danas popodne ćemo o njima glasati. Time možemo zaključiti i ovaj dio sastanka. Svim zahvaljujem na pažnju.